ladies and gentlemen, dear colleagues, let's continue. Dame i gospodo, dragi kolege, nastavimo sa sastankom odbora AFET. Istovremeno pozdravljam e, sve vas na zajednički sastanak odbora o razvoju i e, odbora za vanjske poslove i e, pododbora pod odbora za ljudska prava. Ovaj sastanak posvećen je kandidatima za nagradu Saharov za slobodu e, mišljenja. I e, moram reći par riječi s moje strane. Ovu nagradu dodaj, dajemo e, onima koji se diljem svijeta bore za slobodu mišljenja i oni su nadahnuće za svih nas. Ovo je početak postupka za dodjeljivanje nagrade Saharov 2018. godine. 9. ćemo listopada glasati o samom e, kandidatu kada će se znati tri kandidata koja će biti e, preselekcionirana, a e, i 5. listopada će znati tko su ta tri kandidata. Nagrada Saharov jedna je od nagrada u svijetu koja se dodjeljuje za područje ljudskih prava, ali nije jedina nagrada takve vrste. Ponekad trebamo imati specifične mehanizme za nadziranje ljudskih prava i e, moramo ih uvijek ugrađivati u sve sporazume koje potpisujemo. Europska unija također prati situacije u pojedinim državama, a e, prema odjecima koje čujemo, e, naše primjedbe na tom planu koji put zaista urode rezultatima. U svakom slučaju trebamo predano raditi na tim pitanjima. Prije nego što dam riječ kolegi Panceriju koji predsjedavam odbor od ROA. Ja e, samo podsjećam da je rok za kandidature bio do 13. rujna. Zaprimili smo osam nominacija čije e, imena i opise možete pronaći u vašim materijalima. Hvala, sada riječ dajem kolegi Panceriju. Hvala lijepa predsjedniče. Predstavljanje osmero kandidata će biti načinjena abecednim redom. ako želite pročitati više pojedinosti o svim kandidatima, moći ćete to pročitati u vašim materijalima. Prije nego što započnemo, zamolit ću jednostavno sve kolege da se pridržavaju dodijeljenog im vremena, maksimum 5 minuta za predstavljanje vašeg kandidata. Kandidata ima 8 i u tom smislu imamo maksimum 40 minuta da to posvetimo tome. Nakon toga ćemo tijekom 10 minuta moći razmijeniti mišljenje. S nama su prevoditelji do 13 sati i zahvaljujemo što su pristali raditi do 13 sati i možemo sada odmah započeti s radom. Prvi kandidat Afri Forum, klub zastupnika ENF, ih je dominirao, nominirao da riječ Mariju Borgeciju. Hvala lijepa mi e, kandidiramo nevladinu organizaciju koja se zove Afri Forum, čiji je cilj da se štite prava manjina u Južnoafričkoj republici sa specifičnim fokusom na prava poljoprivrednih radnika. AfriForum pokušava osvijestiti činjenicu da se napadaju tvornice i da se napadaju poljoprivredna gospodarstva kako bi se e, sa zemlje izbacili poljoprivrednici i to bez naknade postupak vlade u Južnoafričkoj republici ide protiv ne samo vlasnika poljoprivrednih gospodarstava, već i svih radnika u poljoprivredi, bez obzira kojih e, su narodnosti. U e, poljoprivrednom svijetu u toj zemlji klima je puna nasilja, a e, neke lokalne vlasti čak posjeću na to da se nasilno ponaša prema poljoprivrednicima. 2006. godine osnovan je AgriForum kao neprofitna organizacija. Ona se temelji na međunarodno priznatim pravilima o zaštiti manjina, a i specifično se posvetila poljoprivrednicima E, kao e, zajednici koja već dugo radi u Južnoafričkoj republici. A tko želi, tko god želi e, govoriti o tome i sudjelovati u obrani građanskih prava može dakle postati član te udruge. Oni žele da na različitim razinama e, pokuša očuvati baštinu i Južnoafričke republike u različitim područjima. Oni e, žele naročito ukazati na to da se mnoga poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednici napadaju i da ih se pokušava, da im se pokušava dakle oduzeti njihovo njihovo poljoprivredno gospodarstvo bez odgovarajuće naknade, što zapravo dovede u pitanje i sigurnost opskrbe hranom u toj zemlji. Situacija dakle s poljoprivrednicima, kako vlasnicima gospodarstava, tako radnicima na tim gospodarstvima je vrlo jasna, a neke poljoprivredne stranke jasno eh, podstiču na nas, neke političke stranke jasno podstiču na nasilje protiv poljoprivrednika. Hvala lijepa i hvala što ste se pridržavali zadanog vremena. Seren Ates, eh, drugi kandidat eh, kojeg nominira klub ECR. Zastupnik Van Orden ima riječ da predstavi kandidata. Hvala lijepa. Govorim u ime kolege Hansa Olafa Henkela, e, ne samo kluba ECR, već i drugih zastupnika iz Europskog parlamenta koji podržavaju e, predlaganje kandidature gospođe Seren Ateš. Ona je odvjetnica i aktivist na području ljudskih prava i građanskih prava. Rođena je u Turskoj, kao dijete je ocelila u Njemačku. Borila se protiv zlostavljanja i oprimiranja žena, uključujući i prisilne udaje, naročito djevojčica, E, zatim e, ubojstava iz časti koje ona smatra krivim tumačenjem islama. Naravno, ona je privukla puno pozornosti na sebe i to neprijateljskog naboja. E, primila je mnoge prijetnje da će je ubiti i jednom prilikom kada je savjetovala jednu osobu, ta osoba koju nas savjetovala je ubijena, a sama gospođa Teštom je prilikom e, bila e, teško ranjena. E, I dalje je dobivala prijetnje i prijetili su joj dakle da će je ubiti, bojala se za vlastiti život i za život svoje obitelji. U lipnju prošle godine je vrlo hrabro otvorila džamiju u Berlinu i što nije uobičajeno za islam, tamo, se, tamo žene i muškarci mogu zajedno se moliti. I e, velik broj vjernika dolazi u to džamiju i e, ne trebamo niti naglašavati da je to izazvalo nova neprijateljstva prema njoj. Inače, e, u to vrijeme sam se s njom susreo u Berlinu i osobno i jamčim e, da se radi o izuzetnoj i vrlo hrabroj ženi. E, započela je i pokrenula građansku inicijativu e, Zaustavite protekcionizam, traži slobodu vjeroispesti u Europi i traži naročito da se radi na premošćivanju manjkavosti kad se radi o radikalizaciji. Smatramo da bi dodjela nagrade Saharov upravo njoj e, bila dobra jer je ona osoba koja i kako radi na slobodi vjeroispovijesti i na slobodi govora. Te stoga vas molim za podršku e, da e, izaberemo tu izvrsnu kandidatkinju. Hvala lijepa. Treći kandidat je Cezar kojeg nominira klub ALDE, pa ću dati riječ zastupnici Hake. Hvala lijepa kolege. Molim e, vas za malo pažnje jer vam želim predstaviti izuzetnog čovjeka e, koji je poznat pod E, pseudonimom Cezar jer bi da se zna njegovo pravo ime toga je izložilo velikom riziku. On je postao očevidac neopisivim zločinima počinjenim u Siriji. On ih je dokumentirao kao običan vojni fotograf i preuzeo na sebe ogroman rizik za sebe i svoju obitelj tako što je prokriumčario van Sirije 55 tisuća fotografija kojim se dokumentiraju e, mnoge strahote i smrti 11.000 Sirijaca. U Europskom parlamentu te smo fotografije prikazali u jednoj izložbi. E, fotografije su apsolutno nevjerojatne i ilustriraju brutalnost počinjenu u Siriji. Human Rights Watch rekao je da su te fotografije autentične, što je naravno vrlo važno. Dodala bih da je muzej holokausta u Sjedinjim američkim državama načinio nešto izuzetno. Naime, prikazao je izložbu tih fotografija u muzeju u SAD-u. Uvjeren sam da će jednog dana Cezareve slike biti važan dio e, onoga što će pridonijeti tome da se polože račune za situaciji u u Siriji. A Cezar je sasvim sigurno osoba koja se izuzetno iskazala e, u pokazivanju nasilja u Siriji. Mislim da ga sirijici sa svih strana ovog sukoba i tekako poštuju radi toga što je napravio. Jučer je Senat SAD-a usvojio zakon pod njegovim imenom i mislim da bi mi kao evropljani ispravno postupili da priznamo Cezaru e, kako je načinio herojske akte. On je i dalje e, zapravo u opasnosti zato što Asadov režim i desetljećima može progoniti osobe koje su e, opozicije režimu. A zaključno dajem riječ Cezaru koji će sam reći nešto o tome. Svako ljudsko viče ima određenu dozu strpljenja. I skoro tri godine slikali smo te slike tijela nevinih žrtava koje svakog dana ih ubijaju. toliko se bojim svakog jutra bih pozdravio, prostio bih se sa svojom ženom jer sam mislio da je možda neću opet vidjeti. Način na koji je to utjecalo na mene, dakle to je ta bol koju osjećam kad to vidim. Ali da sam ja ili neki neko drugo ljudsko biće koje riskira svoj život i život e, svoje obitelji, djece, prijatelja, ali u dubini mog, tu, mog srca ako imate samo malo ljudskosti u srcu, ne možete samo stajati i e, pustiti da se to događa. Kako to radite? Kad završim posao, završim na večer, onda bi sve te slike i sve te dokumente skinuo sa kompjutera vojne policije i stavio bih na jedan mali USB stik jako mali ili onu memorijsku karticu i onda bi odnio na neko drugo mjesto, ne u uredu vojne policije i onda taj moj prijatelj, on bi ih stavio na svoje osobno računalo i tako sam te fotografije svaki dan izvlačio. Ali to je bilo jako, jako opasno jer stalno sam prolazio kroz te kontrolne punktove koje su je držao režim i onda bi me pregledavali. Hvala na ovoj prezentaciji četvrti kandidat je Johnston kojeg predstavlja klub zastupnika EFTD. Dvoje kolega će govoriti o njemu, zastupnici Castaldo i Korao. Hvala lijepa. Borit ću se do posljednjeg daka. E, to kaže herojsko ponašanje vrtlara E, Johnstona koji je bio taj koji se je optužio Roundup i Monsanto zbog tog pesticida. Jer pokazuje se da takvi pesticidi za e, uništavanje korova su štetni također i za ljudska bića. A to je dakle vrlo štetno za e, naročito u školi gdje je radio kao vrtlar e, taj čovjek škotno, štetno za djecu. E, taj čovjek sada boluje od raka i njegovi dani su odbrojeni. A to je čovjek koji je volio svirati muziku, zabavljati se i puno toga raditi. U svakom slučaju jednog dana je shvatio da treba dvije godine da čovjek dobije rak nakon korištenja tih proizvoda i to ga je potaklo da pokrene sudski postupak uvijek sa smješkom, čak kada se činilo da je sve izgubljeno. A taj direktive divska kompanija Monsanto je često koristila loše taktivke, kao što je nekada koristio Big Tobacco 40. godina, pokušavajući reći da duhanski proizvodi nisu štetni. U svakom slučaju, pred tom multinacionalnom kompanijom Johnson se nije predao. On je sada u jako teškoj situaciji i njegova žena mora raditi dva posla, 14 sati dnevno i plaćati liječenje. E, Međutim, taj čovjek je pokazao izuzetnu hrabrost i suci su to nagradili jer Monsanto mora pratiti 280 milijuna dolara Johnstonu i to je presuda koja dobro pokazuje i što će utrti put s mnogim žrtvama jer e, Monsanto i druge kompanije samo sebi pune džepove. Međutim, te veliki broj ljudi e, koji su žrtve nisu više na životu, ali e, zato podsjećam da damo nagradu Saharu 2018. godine Dwaynu Johnsonu. Dwayne Johnson nije samo vrtlar i otac troje djece. On je jedan od onih e, koji je dobio rak koristeći pesticide Monsanta e, koji je e, on je dobio limfom i to zato što je koristio puno roundupa i drugih sličnih pesticida za ubijanje koroka Monsanta. E, Monsanto je prvi optužen zato da ovakve kemikalije mogu dovesti do raka. I Johnson je na kraju presudom dobio 289 milijuna dolara, a potencijalno otvara se mogućnost da na tisuće drugih ljudi tako tuži Monsanto. I e, desecima e, godina su poljoprivrednike, potrošače e, i e, znanstvenike Monsanto pokušavao uvjeriti da njegovi proizvodi nemaju štetne posljedice. I ta je situacija sada drugačija, naime, e, dok su se u Monsantu desljećima smijeli, sada se u Monsantu više nitko ne smije, zahvaljujući sudskom e, postupku koji je pokrenio Johnson. A ovdje se ne radi samo o tome da nagradu Sahorom dodijelimo Davidu koji umire pred moćnim golijatom. To je nešto gdje pokazujemo da se može boriti protiv takvih multinacionalnih organizacija jer ovdje ne radi se samo o čovjeku koji umire od raka, ali herbicidi i pesticidi se koriste 126 e, milijuna kilograma godišnje. Oni su dakle posvuda u hrani, u zraku, u vodi, u tlu rezidue herbicida se vide čak i u kišama. Dakle, posljedice su neizbježne, a shvatiti da postoji rizik i e, priznati odgovornost nužno je kako bi se zaštitili na milijuni ljudi dati nagradu ovom čovjeku zapravo bi pokazao primjer koji ide puno dalje od jednog slučaja jer bi sve osobe žrtve multinacionalnih e, tvrtki dali dakle velike nade i više pravde na tisućama ljudi. Hvala lijepa. Peti kandidat i su e, nevladne organizacije aktivne na sredozemlju. E, imenuju ih socijalisti i demokrati i zeleni i zato imamo dvije zastupnice koje će ih predstaviti. Zastupnice Valencijano i najprije nakon toga gospođa Miranda. Hvala. Klub socijalista ima časta predloži kao kandidate nevladene organizacije koje spašavaju živote na sredozemlju. Radi se o zajedničkoj kandidaturi 11 organizacija koje se iz dana u dan 2015. E, zapučuju na pučinu kako bi spasili ljudske živote. Pokušavaju ispuniti vakum koji je tu ostao zato što europske vlade i institucije nisu učinile ono što one trebaju. One su ljudsko lice europske reakcije na ovaj fenomen migracija i one su zaista pravi primjer toga što to znači e, štititi ljudska prava i e, također se zalagati za poštivanje međunarodnog prava. To su ključni elementi e, za, da, bi neko zaslužio nagradu Saharov. E, njihovi članovi su hapšeni i zaista ih se ocrnjuje i Zbog toga u ovom momentu nijedno plovilo ne spašava migrante i to je nešto što se tiče svih europskih građana i mi bismo trebali braniti one koji e, daju e, svoj obol obrani naših vrijednosti, naših načela koji se podrivaju u cijeloj, odnosno u samoj Europskoj uniji. Dodjela nagrade ovim nevladinim organizacijama bi zapravo dovela do toga da mi sami shvatimo da smo učinili pogrešku i mi vjerujemo u Europu solidarnosti. Ovi ljudi štite ljudsko dostojanstvo i trebali bi eh, ih eh, hvaliti, a ne kritizirati i mislim da većina europljana dijeli to uvjerenje. To je ona Europa za koju se mi želimo boriti, pa vas molim za vašu podršku za naše, naše kandidate, to su nevladine organizacije koje svašavaju živote na Sredozemnom moru. Velika mi je čast eh, što ispred zelenih e, mogu predložiti tih 11 nevladinih organizacija i drugih organizacija koje spašavaju živote migranata na Sredozemnom moru. Ja sam i sama bila na jednom takvom brodu e, uz obalu Libije i vidjela sam kako posada radi i kako cijeli niz e, volontera i cijela ta posada ulazi u more da bi spasile te živote, živote tih ljudi koji žele ući doći u Europu i zaista je sramota e, da ljudi pogibaju. Ovo je pojaz za spasavanje. Mislite li tad to može spasiti nekoga? Ovdje piše ovo nije e, pojaz za spasavanje. E, ovo dakle, tu piše nemojte dijete ostaviti bez nadzora u tome to se je neko izvukao iz mora kod Lezvosa. Što to znači? To znači da neko dijete poginulo, potopilo se. I vidimo tu sve veću ksenofobiju koju su cilj migranti i e, pravo na život i solidarnost te naše vrijednosti su sada u opasnosti. Djelovanje ovih organizacija se kriminalizira, njih se ometa, e, njih se čak su i kazneno se ih se goni i vidimo pritisak e, koji se vrši na te akcije iz nekih država članica. E, tu ima mnogo kandidata koji bi zaslužili nagradu, ali mi bismo htjeli da ove europske nevladine organizacije dobiju nagradu jer mi želimo da se očuvaju ljudska prava i u Europi jer mi smo ljudi, mi smo ljudska bića i moramo reagirati kao europljani. Pogledajmo se u ogledalo i nađimo e, tu snagu da i dalje ostanemo ljudi. I e, ovakvi pojase za spasavanje ne bi trebali biti reakcija na ovu krizu. Trebamo zaista omogućiti tim organizacijama da dalje nastave svoj rad. Hvala. Dolazimo do šestog kandidata kojeg e, je imenovao klub zastupnika PP, e, eh, Europske pučke stranke. Najprije kratki video, a poslije opis kandidature. Hvala. Veliko mi je velika ponosna sam što mogu ispred EPP-a istaknuti naše kandidata za nagradu e, Saharov Europskog parlamenta. Odlučili smo da podržimo njegovu kandidaturu zato što smatramo da e, da njegov mirni prosvjed protiv okupacije Krima i njegova borba za puštanje političkih zatvorenika iz Ukrajine je zaista primjer principijelne borbe. On je rođen 76. on je režiser, inače skrima i on je osuđen na 20 godina zatvora u kažnjeničkoj koloniji u Sibiru. Poznat je eh, po svom eh, prvom filmu eh, Gamer i po drugim dokumentarnim filmovima. On je 2014 e, uhićen nakon prosvjedovanja protiv, e, e, ruske okupacije Krima i optužen je da je organizirao terorističke napade. uglavnom su svi rekli da je ta presuda protiv njega namještena i pretjerana. I tu očito se vidi da se nije poštovalo pravo i zakoni. On je nevin čovjek on je već četiri godine u zatvoru. Od svibnja ove godine je štrajka glađu. Zato što traži od ruskih vlasti da puste otprilike 70 e, ukrajinskih državljana koji su u političkim procesima optuženi i osuđeni, uglavnom zbog prosvjedovanja protiv ruske okupacije Krima. On se nada da će se njegov glas čuti, da će svijet eh, shvatiti eh, vrijednosti slobode, demokracije, istine i časti. I on smatra, eh, on smatra da je važniji zakon od puke sile. On je zatčenik savjesti. I on već više od sto dana štrajka glađu on, e, njegov život je u opasnosti, zdravlje mu je ugroženo. Ako ga podržimo, držat ćemo se svojih uvjerenja i e, ljudskih prava, e, pravne države, slobode misli. Sloboda misli je najveća noćna mora za sve diktature i autoritarne režime. Jer bez nje mogu kontrolirati ljude. To je najsnažnije oružje protiv njih i ne smijemo slobodu i nadu dopustiti im da umru u tišini. I, i zato on bi bio prvi laureat iz Ukrajine, to je također važno. Hvala. Grazie. Hvala što ste predstavili Olega Sensova, a sada Wagner, kojeg su zastupnik Jurek i drugih 40 zastupnika predstavili. I ovdje je najprije video, a onda će govoriti zastupnik Jurek. Hvala lijepa u ime zastupnika različitih klubova zastupnika i neovisnih zastupnika. Čas mi je predstaviti <coughs> kandidaturu Kanadžanke Mary Wagner um, koja brani pravo na život djece koje nerođene djece i ona zaslužuje našu solidarnost. Ona prosvjetuje miroljubivo. Ona ne napada nikoga, međutim više puta je završila u zatvoru i bila je više puta osuđena na zatvorskoj kaznu. Ona e, na svojim plećima e, nosi teret nepravednog zakona gdje ljudsko biće i njegova prava, prava neročnog djeteta e, su podređeni e, našoj e, slobodi izbora. Meni Wagner je osoba koja jako cijene ljudi u svim državama koji dakle tako misle od zemalja gdje je potpisan rimski ugovor to je bilo značajno za Roberta Šumana, za Alčida de Gasperija, e, e, po kome je imenovana dvorana u kojoj danas radimo. E, predlažem da sada saslušamo nju samu. Greetings from across the... Zovem se Mari Wagner i zamolili su me da samo podijelim nekoliko riječi. Kanadžanka sam, a s majčine strane imam irsko porijeklo. Koliko god se mogu sjetiti, uvijek sam pokušavala biti glasa naše male, malu braću i sestre koji su izloženi opasnosti da ih se ubiju u maternicama njihovih majki. Od 20. mojih godina, a posebno u posljednjih 7 godina, sam skoro pet godina provela u zatvoru zato što sam mirno intervenirala u ime nerođene djece i njihovih majki na mjestima gdje se djeca svakodnevno ubijaju. Više puta e, su me optužili za nametljivo ponašanje, ometanje, e, uživanja u ovakvom poslu uz smijeh i također zato što sam kršila e, rok kušnje jer sam se oglušila na naređenja da ne dolazim u te e, klinike gdje se vrše abortusi. Uvijek sam se vraćala tamo gdje se djeca ubijaju. Lina, Linda i ja smo se odlučili za taj put ne zato što mi E, ne samo zato što mislimo da se treba boriti za ljudska prava, nego da mi vjerujemo u riječi Isusa koji je rekao što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste, što god niste ne učiniste jednom od moje najmanje braće, meni ne učiniste. Razgovarala sam sa stotinama žena koje su patile zbog toga što su počinile abortus i e, zaista abortus ne pomaže ženama. On ih duboko ranjava. Kada žena napravi abortus, ona pristane da se ubije njezino dijete i neki puta ju na to natjeraju. To nije pravo, to je strašan poraz za žene. Ona je majka mrtvog djeteta. Ona je dobila poruku da njezino dijete nije bilo vrijedno borbe. To je napad na njezino majčinstvo. Njoj prodaju laž da će to riješiti njezin problem, ali problem nije beba. Problem su okolnosti koje su neprijateljski nastrojene prema tome da se to i taj novi život e, da, ga se pozdravi. Svaki novo e, začeti život poziva svijet da se za njega ili nju učini mjesto i treba ljubav i pomoć, a ne majku postaviti protiv djeteta, ne ovo brutalno uništenje života. Kad, se, kad napustimo to načelo da je svaki ljudski život svet, čiji život će biti siguran? Naši najranjiviji građani su onda oni u spasnosti, ali više nitko neće nikad biti siguran. E, Komentari su zabranjeni, oproste. E, mislim da smo sada došli do posljednjeg kandidata. Nasir sabi e, koje je imenovao klub zastupnika GUE, a isto tako kolegice e, Veržija, Piri i S. Argentini. Dajem riječ Marie Kristin Veržija. Hvala lijepa. Maroko je lijepa i velika zemlja koja ima e, problematičnu povijest po pitanju ljudskih prava. 1999. Mohamed VI. došao je na vlast, to je izazvalo mnoge nade jer je obećao demokratsku zemlju. 2011. godine usvojen je nov ustav, međutim nikako da se počne provoditi. Došlo do nekih napredaka, međutim reforme se ne vide u stvarnosti, naročito ne na ekonomskom i socijalnom planu, baš je to, je to rekao eh, Marokanski gospodarski i socijalni odbor u e, izvješću što ga je objavila tisak u Maroku prije dva dana. Pokazuje se kako mladi ljudi nemaju posla i zbog toga ima sve više socijalnih prosvjeda. A upravo ono E, je e, dovelo do pokreta Irak u Rifu e, koji se pojavio 2016. godine kada je Musin Firhi na grozan način ubijen. Bio je to mali ribar E, koji je pokušavao s užasom vidjeti kako mu je oduzet e, ono što je ulovio. Ta riba i brutalno je ubojstvo počinjeno i to je izazvalo e, užasne probleme i prosvjede. Opresija u Rifu, regiji koju je središnja vlast napustila. Više od 85 posto stanovnika Rifa koji živi na selu nema pitku vodu. Mohamed VI je otišao u Rif i e, na taj način prekinuo bojkot te regije od strane njegovog e, oca. Međutim, plan koji je trebao izvući iz izolacije tu regiju, ništa se nije napravilo nakon što je Musim Rif brutalno ubijen. E, tjednima se mirno prosvjedovalo i cvijeće se stavljalo e, na e, njegov grob. Međutim, su vlasti jako loše reagirali i progonili su nasilno mnoge, naročito mlade ljude. Nisu nikoga pustili da uđe u RIF, uključujući strane novinare i velik e, broj sudskih procesa se vodio. Optuženi su bili za e, traženje separatizma, dok su ti mladi ljudi zapravo tražili više dostojanstva, prava, socijalne pravde. A ne vladine udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava, kako domaće, tako i međunarodne, su jednostavno ustanovile da se tamo dogodilo e, puno e, užasnih e, stvari, uključujući i mučenja. Iako je Maroko 1993. godine potpisao međunarodni sporazum o borbi protiv mučenja. I e, Nasr Zafi čiju kandidaturu mi danas predstavljamo su u zatvoru. Nasar ima 39 godina i otkako je završio školu ima neke male posliće koje radi ili je bez posla. On živi u Musin Krifu u Rifu i smatrao je da nakon što je taj mladi ribar ubijen da se više e, ne mogu, e, ne mogu ostati e, skršenih ruku. 29. svibnja 2017. godine mučen je u samicije, a njegova obitelj je jako zabrinuta zbog njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Podržavajući njegovu kandidaturu, poslaćemo marokanskim vlastima poruku da kažemo da represija ne vodi nikamo. Upravo suprotno, na tisuće mladih iz Rifa su došli u Španjolsku posljednjih mjeseci i vidimo da su dva osobe iz oporbe čim e, ih je kralj pomilovao otišle u Španjolsku zatražiti politički azil. Dakle, nemaju povjerenja u svoju državu. E, moramo pomoći u Maroku, e, u svim dijelovima te zemlje, moramo pomoći stanovništvu Maroka i izbjeći da ta zemlja zapadne ponovno u e, tamne dane svoje povijesti. U Maroku ne bi smjelo biti mučenja i iz tog razloga e, molim da glasate za simboličnu kandidaturu Nasera muzika. Hvala lijepa Mariji Kristin i sada smo time zaključili predstavljanje kandidata za nagradu Saharov. E, pred nama stoji još desetak minuta gdje možemo voditi raspravu, a zastupnici ako žele mogu se javiti na maksimalno jednu minutu. Kati Piri se javlja za riječ. Hvala. Želim eh, podržati eh, kandidaturu Nasera Zefafija, koji je zaista jedan nevjerojatan čovjek e, koji se zalaže za socijalnu pravdu u Maroku. On je mirno prosvjedovao protiv korupcije i nezaposlenosti mjesecima. Tražio je također kvalitetno obrazovanje i e, zdravstvenu skrb i marokanske vlasti su na to reagirale represijom. E, stotine aktivista, uključujući neke maloljetnike, su zatvoreni i neki su osuđeni i na do 20 godina zatvora. I kandidatura Nasera Zafija e, je signal svima u regiji Rif i svima u Maroku da mi u Europi ne zaboravljamo političke zatvorenike. Na to je također i e, signal marokanskoj vlasti da ćemo se nastaviti boriti protiv e, nepravde dok ne puste sve političke zatvorenike. na kraju ću samo još E, odati e, poštovanje e, roditeljima Nasera Zevzafija koji su došli ovdje u Brisel, sjede ovdje na dnu dvorane. Zahvaljujem, zahvaljujem se ne samo skupina GUE, nego i ne, još ostali zastupnici koji su podržali kandidaturu. Hvala vam na svemu. Zastupnica Miranda se javlja za riječ. Hvala lijepa. Posjećamo da je stajalište Europskog parlamenta nešto gdje mi kao žene e, smo e, pobjedili nad našim tijelom. Jer stručno je, strašno je čuti neke stvari ovdje u parlamentu. Dovođenje u pitanje našeg temeljnog prava. Mi imamo pravo izabrati i zaista nam je žao da je Mary Wagner ovdje e, kandidat, jer mislimo da se e, nagrada Saharov ne smije davati za ekstremiste koji tako gledaju na stvari i da je to sramota i uvreda prethodnim dobitnicima ove nagrade. Zastupnik Van Orden. Hvala. Samo da naglasim da, kandidat skupine ECR je gospođa Ateš koja vodi kampanju za slobodu govora u Berlinu i zalaže se za jedan drugačiji pristup islamu. Htio sam samo se vratiti na koja je svrha nagrade Saharov, zato što mi se čini da se to malo promijenilo. Prvi prioritet osnovni prvobitni cilj nagrade Saharov i prvi cilj danas je sloboda izražavanja. Da, sloboda govora. Ako gledate statut vidjet će da to tamo stoji. To je i dalje glavna poanta i samo bih htio da to svi imaju na umu kada razmatramo ove kandidate. Mislim da je cijeli niz ovih kandidata zavrijeđuje da razmotrimo njihovu kandidaturu. Hvala. Zastupnik Jurek. Neću sada iznijeti nikakve negativne komentare ni u jednom od kandidata, zato što dodjela nagrade Saharov je prilika da je da se različiti oblici borbe za pravdu e, stave u žižu. Ali da se vratim na ovaj komentar e, kolegice. Mary Wagner je e, prihvatila ove nepravedne kazne i taj nepravedni zakon je spremna poštovati na taj način zato što ona misli da, je, da su od toga važniji oni e, temelj, temeljna načela i temeljne vrijednosti E, država koje su potpisale rimski ugovor, ali tu je i također vrijednost e, poštovanja života od začeća. To, je, to stoji u ustavima nekih od država članica da život počinje začećem. I nekoliko puta smo čuli u ovoj prostoriji da Europska unija ima neutralan stav. Nažalost, Kanada nije neutralna, ona vrši opresiju nad Mary Wagner i ona nas podsjeća da moramo pokazati solidarnost sa svim ljudima koji to zaslužuju. Kolega Venecijana. Ono što karakterizira nagradu Saharov eh, jest to da, da mora, mora postati poštovanje za sve kandidate. Svi moramo poštovati sve kandidate jer uvijek se radi o ljudima od integriteta, organizacijama koje su veoma važne i koje, koje ne mogu postići da se njihov glas čuje ili ljudi e, koji u izuzetno teškim situacijama pokušavaju spasiti tuđe živote. Možemo se slažiti, složiti, odnosno moramo poštovati sve kandidate ali ako sada imamo kandidata koji predstavlja direktnu uvredu i predstavlja jednu e, manipulaciju koja se ne može tolerirati, koja uvreda vrijednostima za koje se mi zalažemo u Europskoj uniji, onda je normalno da mnogi od nas, posebno žene, da će se protiv, da će protiv toga prosvjedovati. Mi moramo nastaviti prosvjedovati mada svi kandidati imaju pravo da ih se predstavi, mora ih se ozbiljno uzeti, a da ih se ne koristi u političke svrhe e, za napad za na ljudska prava. Dvije rečenice. Mislim da smo svi pročitali statut za dodjelu e, nagrade Saharov i pravo je svakog kluba da istaknu svoje kandidate Radi se o nagradi Saharov za slobodu misli i postoje različite interpretacije toga što to znači sloboda misli. A kada razgovaramo o kandidatima, meni bi bilo draže da se naglasi pozitivni aspekt svakog kandidata. Ne znam je li negativna kampanja nešto što bi bilo ovdje uopće prihvatljivo? Možda bismo se trebali koncentrirati na pozitivne stvari koje bi trebale dovesti do pobjede u ovom natjecanju. Kolegica Veržija. Htjela bih reći da se slažem s ono što kaže kolegica Valencijano i nisam sigurna su svi pročitali statut Saharo, nagrade Saharov jer to je za slobodu duha, nagrada za slobodu duha, a ne za slobodu govora ili izražavanja. Ovo je puno šire od toga i to naročito u sljedećim područjima zaštita ljudskih prava, naročito sloboda mišljenja i naročito tamo gdje se takva prava krše. Dakle, treba dakle raditi također na pravima manjina, neki od prijedloga idu u tom smislu, zatim povratak demokracije i poštivanje pravne države. Ja mislim da tu treba proučiti sve kandidature jer nagrada Saharov je širi koncept obrane ljudskih prava, a ne samo slobodu govora. Počnem sve zastupnike i sve naše goste da pročitaju pravilnik o dodjeli nagrade Saharov. Hvala lijepa. smo završili sve e, vaše intervencije. Ja neću komentirati, e, već e, potpisujem ono što su rekle kolege. A sada dajem riječ zastupnici Vaka Peri na, za zaključke. Došlo je vrijeme za kratke zaključke. Želim zahvaliti svim e, članovima, e, zastupnicima koji su predstavili e, kandidate, koji su sudjelovali u raspravi, te također i svima onima koji su pokazali svoj interes i potupili jednog od kandidata. Isto tako zahvaljujem i prevoditeljima ovo nije nekakva rutinska vježba. Meni je ovo zapravo prvi put da predsjedam ovim sastankom na kojem se predstavljaju kandidate za nagradu Saharov. Ovo je prilika da predstavimo članove svima, da se svi upoznaju sa kandidatima za nagradu nagradu kojem se nagrađuje sloboda e, misli, sloboda duha e, za nešto što se često napada diljem svijeta, a imali smo takve slučajeve i proteklih godina. Na kraju sastanka želim vas samo podsjetiti na rokove. Sljedeći korak e, u ovom postupku dodjele nagrade jest glasovanje, a odabir triju e, kandidata. To glasovanje bit će 9. listopada u Briselu i to na zajedničkom sastanku DVA i AFETA. E Konferencija na konferenciji predsjednika odlučit ćemo o pobjednicima te ćemo rezultate objaviti 25. E, listopada u Strasburu pobjednik će biti pozvan na razmjenu mišljenja na zajedničkom sastanku Afeta i Troja koji će biti održan e, u ponedjeljak e, večer 10. E, prosinca u Strasburu. E, a potom ću slijediti e, ceremonije dodjele nagrade u srijedu 12. prosinca u 12. sati također u Strasburu. Ovim zaključujem ovaj sastanak i hvala vam svima na pažnje.